2015. E, e, gospođa Pirko Ronen Lerner e, dobila je potvrdu Komisije za pravne poslove i stupa na snagu sa od 27.4.2015. Mandat koji, pred, koji sad predlažem da validiramo, ima li netko neku napomenu, odobren je mandat od skupine CR dobila sam e, prijedlog za zamjenu u odboru koja će biti unesena u e, zapisnik e, ovog sastanka. Ukoliko ne bude zaprimljen jedan prigovor, to se smatra usvojenim na zahtjev ECR-a. Odbor za regionalni razvoj, gospodin